tämä mietintö on varsin tekninen ja haluaisinkin kiittää paitsi gospodine povjereniče hvala lijepo dakle ja ne bih htio samo zahvaliti našoj izvjestiteljici na dobrom radu nego i našim suradnicima i povjerenstvu kao naravno i vijeću koji je vrlo brzo završio trilog a upravo o tome riječ Riječ je o klasifikaciji, obilježavanju i pakiranju e, smjesa i tvari. E, to je sve skupa usklađeno sa uredbom, a uredba je u skladu sa globalnim sustavom harmonizirana, to je sustav Ujedinjenih naroda o identifikaciji opasnih kemijskih tvari i upozorenju svim potrošačima sa sustavom UN-a se informira o rizicima i opasnostima koje donosi kali, ako je unutar smjesa koje su pakirane i to se obilježava na ambalaži. A radi se i sa sigurnosnim posebnim podacima koji su na posebnim listićima, takozvanim sigurnosnim listićima otisnuti. Međutim, nakon e, usvajanja uredbe postalo je vrlo jasno da postoje tehničke smjernice, pet komada koje su provedbenog karaktera više koje se moraju provesti. Riječ je dakle o propisima kako klasificirati opasne tvari. Gotovo svi zahtjevi za amandmanima, za izmjenama i dopunama naših naših e, regulacija su se odnosile upravo ove čiste tehničke točke. Usklađivanje svih indikacija u našoj direktivi nije pretpostavila nikakve posebne izmjene u području primjene niti u klasifikaciji opasnosti. Pa prema tome mislim da ovog trenutka i, nije uopće potrebno mijenjati područje primjene i razinu zaštite od opasnosti. Međutim, mislim da treba napomenuti unaprijed da je treba vrlo skoro što je brže moguće provesti provjeru te direktive kako bi se daljnji pravni propisi donijeli koherentni i kako bi se doista zaštitila i radna mjesta na kojima se barata opasnim kemikalijama i smjesama. To je dakle vrlo bitno za zaštitu na radnom mjestu. Osim toga bismo željeli pojačano se zauzeti i za dodatne mjere zaštite radnika koji zaista svakog dana imaju posla sa opasnim tvarima i materijalima, vrlo često i bez adekvatne zaštitne odjeće. To su dakle radnici koji trebaju posebne mjere zaštite. Mi smo uspjeli ovdje nekako u našim zahtjevima za dopunama i izmjenama posebno istaknuti trudnice ili majke koje doje ili ljude koji su alergični ili posebno jako reagiraju na stanovite nadražljive tvari ili različite perokside ili smjese koje sadrže perokside. Također smo htjeli pojasniti da se zaštita na radu nikada ne smije smatrati dodatnim ili bilo kakvim teretom Stoga sam vrlo sretan da smo ovdje ovim uvodu teksta, ovoj preambuli, vrlo jasno kazali u ime parlamenta da je doduše važno da se mala i srednja poduzeća možda ne opterećuju nužno dodatnim administrativnim i ostalim troškovima i mjerama, no unatoč tome ne smijemo zaštitu na radu smatrati teretom. To ne smatramo nikakvim teretom, jer temeljna ljudska temeljno ljudsko pravo je upravo pravo na fizičku, dakle tjelesnu e, cjelovitost. Hvala lijepo. A sada e, povjerenik Andor. E, štovana gospodo članovi parlamenta u ime povjerenstva mi je stvarno velika radost i čast što mi je pružena mogućnost da smijemo raspravljati o ovom prijedlogu danas. Prijedlog direktive je rezultat sjajnog rada na svim razinama. Komisija cijeni visoko doprinos svih institucija koji su u tom radili, smatra da konačni prijedlog testa odražava sve e, najbolje namjere da se zaštite za zdravlje radnika diljem Europe koji rade u takvim opasnim situacijama. E, u prvom čitanju je to već i prošlo. Izvjestitelj nadležnog e, odbora je završio svoju suradnju sa vijećem kako bi danas stavio na stol jedan zajednički usklađeni prihvaćen tekst prijedloga o nastavku ko, kojem se tretira, dakle nastavak zaštite radnika na radnom mjestu od opasnih kemikalija, opasnih smjesa i to na najvišoj razini zaštita. Mi smo se tijekom pregovora uspjeli dogovoriti i to je rezultiralo tekstom koji nije samo jasniji sa svojeg što se tiče pravne osnove, nego ga je i puno lakše shvatiti. To će dati jedan značajan pozitivni doprinos jednom lakšem transponiranju nacionalne zakone i na taj način popraviti sigurnost i stanje sigurnosti radnika s takvim strukama diljem Europe. Prihvaćanje novog sustava u Europskoj uniji za klasifikaciju, ambalažu, pakiranje i etiketiranje opasnih smjesa za sada postoji sustav koji je 2008. usvojen, a zatim je tijekom sljedećih nekoliko godina progresivno usvojen. Taj novi sustav implementira u Europskoj uniji, kao što smo rekli, globalni sustav Ujedinjenih naroda kako se opasne tvari i smjese imaju obilježiti, pakirati i klasificirati. E, taj sustav osigurava visoku razinu zaštite radnika, ali isto tako nam i daje mogućnost za jedan globalni napor kako bismo ujednačili kompletnu kemijsku, dakle obilježavanje kemijskih smjesa. I vrlo je bitno za upravljanje rizicima u kemijskoj industriji i radom sa kemijskim smjesama diljem, ne samo među nas našim partnerima, nego diljem svijeta. Komisija je um, inače pripremila različite preporuke, odnosno upute, materijale za upute, koji će nam pomoći da pređemo sa dosadašnjeg starog sustava na ovaj novi unaprijeđeni sustav glede pakiranja i etiketiranja. To, će, to se možete downloadirati bez troška sa web stranice komisije. Mi smo inače to sve skupa usvojili u dogovoru dogovoru sa svim zainteresiranim strankama koje su na tome radili iz industrije i cijelog društva. Hvala lijepa, sada u ime političkih skupina počinje kolega Kristensen. E, dobar dan, hvala vam lijepo da ste mi dali riječ i hvala lijepo izvjestitelju na ovoj suradnji. Zaštita na radu, to je stvarno jedna presudna prioritet za naš klub zastupnika, od uvijek je bilo tako. Riječ je o temeljnim, osnovnim ljudskim pravima koji govore da svaki radnik ima pravo na svoju vlastitu sigurnost, tjelesnu sigurnost i izbjegavanje i sprečavanje svih rizika na radnom mjestu. To ne smije biti nikad sumnjivo. Što se tiče komisije i svih sumnji koje je imala glede socijalnog dijaloga između poslodavaca i zaposlenika i kako će to u tom dijalogu ispasti mislim da nije bilo u redu da sami poslodavci ne shvate odmah šta je za njih dobro zato znamo da su neke zemlje članice vršile pritisak na komisiju kako bi se ti sporazumi o partnerstvu ne bi usvojili upravo zato da ne bi morali poslodavci više mjere primjenjivati mislim da je to zaista žaljenja vrijedno i mislim da trebamo apsolutno popraviti mu sve mogućnosti izglede za jedan bolji otvoreni socijalni dijalog ja sam inače jedan od izvjestitelja u smjeni za upravo ovu temu promjene pakiranja, etiketiranja i klasifikacije opasnih smjesa i zaista insistiramo na tome da i pojačane zaštite sigurnosti na radu nikada nisu nikakav teret poslodavcima. Informacije su nužne i moraju spriječiti bilo kakvu opasnost na radnom mjestu. Upravo one zvanja koja su posebno izložena kemijama su tu ugrožena. Mogu biti recimo radnici u tvornici ili frizerke koji su kontinuirano izloženi opasnim kemikalijama i smjesama, a da pritom nisu čak uvijek ni informirani o rizicima kojima su izloženi. Sve u svemu, mi smo zadovoljni ovim novim e, uredbama, odnosno novim zakonodavstvom, novim regulacijom Europske unije, ali još uvijek nismo došli do apsolutno željene razine, trebamo dalje raditi da bismo to zajamčili. Sada hvala lijepo, a sada kolegica Hakim. Hvala lijepo i htjela bih se i zahvaliti i se na vrlo pragmatičnom pristupu koji je prihvatila kada je govorila o ovom novim regulacijama. Ono što mi govorimo je naravno pojačanje. Što želimo je pojačanje zaštite na radu. I mi smo prihvatili u Europskoj uniji taj globalni sustav klasifikacije još 2005 od 2008. primijenjeno i to je vrlo važno za naš Evropsku uniju, ali na globalnoj razini. Trenutno imamo još uvijek koristimo našem sustavu reference koje nas vezuju za stari sustav prema tome moramo to prebaciti te linkove i te reference na novi sustav kako bi također moramo izmijeniti adekvatno i termine kako bismo u cijelosti novi sustav primijenili Također izvjestitelje u, pohvaljujemo što je posebno istaknuo na svom popisu mlade radnike, trudnice, mlade majke tako dalje. Također je vrlo dobro što imamo i smjernice komisije kako ćemo to koristiti. I na kraju, mi smo vrlo jasno rekli da e, nikada nije teret pojačati zaštitu na radu za poslodavce, nego je nužna nužan preduvjet. Hvala, sada gospodin Zuber. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Uvijek je vrlo pozitivno brinuti se za zaštitu na radu, pogotovo što se u ovom slučaju investira u prevenciju. Naravno, kada vi imate posla na radnom mjesto sa kemikalijama i opasnim tvarima, Naravno da onda treba investirati u prevenciju, naravno da zemlje članice moraju što je bolje i što je više moguće zaštititi zdravlje i sigurnost svojih radnika sadašnji razina, sadašnja razina zaštite mislim da unatoč svojoj regulaciji neće biti podignuta na višu razinu nego će ostati ista i mi ne smijemo nikad zaboraviti da je zaštita na radu temeljno pravo. To se mora na svim područjima, u svim branšama, u svim sektorima tržišta rada implementirati bez obzira koliko bilo veliko poduzeće koje se bavilo s tim kemikalijama, opasnim smjesama i ugrožavalo svoje radnike. I to mi mislimo da je naravno jako u redu, naravno to je u teoriji tako i predviđeno. Međutim kad gledamo u praksi onda je to malo drukčija situacija. Nezgode i nestriče se non stop događaju, pogotovo u vezi sa intenzivnošću radnih sati provedenih na radnom mjestu, vrsti posla naravno i naravno u vezi sa adekvatnim mjerama koje su poduzete za zaštitu na samom radnom mjestu. Također mislimo da jako nedostaje sredstava i da su velike rupe u edukaciji ljudi, radnika, da znaju s čim rade. I jako puno ljudi postoji koji su upravo zbog toga patili i doživjeli različite nesreće. Prema tome, školovanje, pojačanje zaštite na radu u svakom pogledu, prevencija, to treba pojačati. Jer ako tu ne budemo intervenirali, bit će vrlo teško stanje. Prema tome mi se moramo hitno pobrinuti i za odštetu svih onim ljudima koji su na radnom mjestu stradali i u onim zemljama čak u kojima postoje različiti kriminalni programi različitog rada bez zaštite sa kemijskim i opasnim tvarima. A sada idemo za slobodno javljanje za riječ gospodin Kolesko, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuće. Ja bih željela svojom našoj kolegici čestitati na ovom sjajnom izvješću i na čitavoj njenoj aktivnosti koju je odradila i naporima koje je uložila jer jako je važno zaštititi ljude na radnom mjestu. Jako mi je drago također da je povjerenik Andor ovdje prisutan. Možda bi nam povjerenik Andor mogao kazati nešto o stanju koje trenutno vlada kod u poljoprivredi kod ljudi koji su doživjeli različite oštećenja, ozljede ili kronične bolesti zbog različitih pesticida i sličnih opasnih kemijskih tvari. Hvala lijepo, a sada kolegica Andres. Hvala gospođo predsjedavajuća ova direktiva nam pokazuje crno na bijelo što znači zaštita rada za radnike. Visoka zaštita razine i sigurnosti za osobe koje su izložene različitim toksičnim i drugim kemijskim substancama koje su vrlo štetne i to bez obzira koliko bilo malo ili veliko poduzeće u kojem rade. Popis svih onih koji su tu naveden, dakle popis zvanja za kojim se mora ta direktiva primijeniti je bila krajnje potrebna i krajnje vrijeme da je usvojena. Ove regulacije se uglavnom odnose na radnike koji imaju velike probleme, primjerice oni koji rade u tekstilnom sektoru i u drugim zemljama i kod e, radnika koji rade sa kožom primjerice. To je uvijek iznova referenca na koju moramo gledati. Hvala lijepo kolega, kolegica Vasesku. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Čak i ako sada govorimo o uredbi koja je vrlo tehnička, možemo kazati da je dobro da se ona usvoji zbog koherentnosti ukupnih naših regulacija zakonskih, jer ovdje ćemo vrlo koherentno provesti isti sustav etiketiranja i pakiranja i klasifikacije opasnih tvari. Posebno pozdravljamo da su trudnice istaknute kao jedna posebno ugrožena profesija jer one su vrlo često u kontaktu sa opasnim stvarima. Čak i ako se odmah ne vide neke štete kod trudnica, vrlo je često situacija da se kasnije bebe rode sa različitim oštećenjima. Ili isto tako kod mladih majke koje još doje se vrlo lako mogu takva oštećenja prenijeti na bebe, pogotovo je zato što je imunološki sustav bebe beba još relativno slab pa su tako bebe jako izložene e, svakom oštećenju ili oboljenju ili smetnji kod majke. Mislim da treba apsolutno zajamčiti višu zaštitu svim radnicima. Hvala. Hvala lijepo, a sada povjereni kandor. Madam, gospođo predsjedavajuće, uvaženi zastupnici. Hvala vam lijepo na vašim komentarima i reakcijama. Naša komisija se sada iščekuje usvajanje ove uredbe, odnosno objav direktive i njegovu objavu u službenom listu. Mislimo da je to vrlo važan doprinos zaštiti europskih radnika na radnim mjestima. I kao što je gospodin Kristijansen kazao, svi socijalni partneri su važni, uloga svakog od njih je vrlo važna i nastavlja to biti svih partnera u socijalnom dijalogu. A gospodinu Nikolesku bih kazao, iako je važno je naglasiti u posebne sektore ipak kod zakonodavnih napora, je bitno kako ćemo generalno unificirano razgovarati o tom e, o tim ugrozama i opasnostima i kako ćemo to u općoj ekonomiji, generalnoj ekonomiji vrednovati. Bez obzira da li se to pojavljiv, da li je riječ bila sad o proizvodnji tekstila ili magnetskim poljima u nekim drugim granama industriji ili bilo kojoj drugoj branši. A također bih rekao što se tiče malih i srednjih poduzeća, mi ćemo bez obzira na većinu poduzeća zahtijevati da se sva mala i srednja prilagode novoj, u svoju novu direktivu, ali ćemo se potruditi da ne bude prevelikih za njih tereta financijskih i administrativnih. Hvala lijepa. Hvala povjereniče. A sada izvjestiteljica gospođa Saja ima riječ. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Diskusiji je postalo vrlo jasno ove diskusije koje smo ovdje vodili koliko je važno da se poslodavcima daju jasni ne samo indicije nego da im se jasno kaže da se moraju e, standardi zaštite na radu naprijediti ili narno provesti. Također je postalo jasno koliko je važno ljude informirati pravovremeno. A zatim mi znamo da će mnoga mala ili srednja poduzeća imati problema predržavati se i implementirati ovo novo zakonodavstvo, ovu novu direktivu. Stoga mislim da je bitno ono što je rekao naš povjerenik Andor. Sada postoji web stranica za mala i srednja poduzeća gdje ona mogu bez ikakvog troška besplatno skinuti sve informacije u putice, a zatim će biti sustava kako će im lakše biti uz manje troškove primijeniti nove odredbe. Mi se nadamo da će te informacije sa te web stranice doista i biti skidane i da će to ljudi pručiti. Hvala vam lijepo. Hvala, a time smo s time smo završili e, ovu temu. Sutra u 11.30 se o tome e, glasa. A sada nastavljam. Imamo slobodno javljanje po minutu, a prvo gospodin Preda.